završena. Glasat ćemo nakon e, rasprave. Danas popodne sljedeća točka na dnevnom redu je situacija u Demokratskoj republici Kongo, osobito slučajevi dvojice pritvorenih aktivista za ljudska prava Iva Makvambale i Freda Baume. A sada riječ dajem izvjestiteljima, odnosno autorima nacrta rezolucija. Najprvo riječ ima kolegica Judica Gentini, dvije minute. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju i zahvaljujem povjerenici e, što je danas tu sa nama. Europski parlament ukazuje na sudbine Iva Makvambale i Freda Baume. Oni su u e, zatvoru u Kinshasi zato što su kao vođe jedne omladinske organizacije koja se zalaže za demokraciju i novi izborni zakon u Kongu demonstrirali oni su dakle uhićeni, ta organizacija e, želi popraviti demokraciju u Kongu i izloženi su opresiji. Mi tražimo njihovo puštanje na slobodu i tražimo da se optužbice protiv ta, te dvojice aktivista za ljudska prava povuku. Iste optužnice e, postoje i protiv drugih aktivista za ljudska prava. Nadalje ukazujemo na masovnu grobnicu koja je u travnju otkrivena u Kinshasi. Tamo se nalazi veliki broj posmrtnih ostataka velikog broja ljudi. Vlada u Kinshasi tvrdi da se zapravo ništa nije dogodilo. Organizacija Human Rights Watch istražila je taj slučaj i mišljenja je da se to e, da je to masovna grobnica u kojoj se nalaze e, leševi aktivista kojih se vlada htjela riješiti. Europski parlament traži istragu i traži od vlade u Kinshasi da taj slučaj e, da se taj slučaj točno istraži i da se članovima obitelji nestalih osoba e, daju informacije o sudbini njihovih članova obitelji. Ove godine će se u Kongu održati izbori može doći do teških nereda i zato moramo pratiti situaciju vrlo mm, pažljivo jer bilo bi doista užasno ako dođe do daljnje eskalacije situacije. Ono što mi želimo ovoj zemlji je budućnost, ni manje ni više. Hvala lijepa. Gospodine Hvala gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice. Ova situacija o kojoj sada raspravljamo u Demokratskoj republici Kongo je slična situacija kao i ona o kojoj smo već govorili, odnosno situacija u Burundiju. Aktivisti koji završavaju u zatvoru i oni koji se protive vladi ili volji predsjednika da stalno obnavlja svoj mandat nestaju ili su u zatvoru. Jasno je da mi ovom rezolucijom želimo izraziti svoju punu potporu tim aktivistima i tražimo od vlade u Kinshasi da odmah pusti na slobodu to dvoje mladih ljudi koji su uhićeni. Kada je riječ o Demokratskoj republici Kongo, vladu Konga moramo podsjetiti na obveze koje je preuzela u okviru Kotonu sporazuma. Oni trebaju poštivati odrede tog sporazuma, a mi na njih moramo izvršiti pritisak kako bi se to i ostvarilo. Hvala. Uh, deputy Mark Temesmeka, take a in de nasleep van de onlusten in burundi en de centraal afrikaanse republiek roeren de geesten zich ook in congo. u burundiju eh, Centralnoafričkoj republici ima nereda, a sada i u Kongu. Mladi e, ljudi u toj zemlji žele demokratskije društvo i poboljšanje života u toj zemlji. Prije tri mjeseca je e, e, ukinuta je jedna omladinska organizacija i uhićeno je 13 mladih ljudi. Aktivisti Iv Makvambala i Fred Baume još uvijek sjede u zatvoru i optuženi su za veleizdaju. E, sve to skupa je jedan veliki problem identiteta. S jedne strane je veliki broj mladih ljudi, s druge strane njihove inicijative e, su i prijednja jedne korupte korumpiranoj vladi. E, nositelj nagrade Saharov prošle godine ima navodno neplaćene, e, neplaćenog poreza u iznosu od pola milijuna. To je nezamislivo. Postoji mnogo mladi, organizacija mladih ljudi u Kongu, ali oni su u opasnosti da izgube svoju slobodu zbog svojih aktivnosti. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Hvala lijepa. E, rezolucija Europskog parlamenta o e, situaciji u Demokratskoj republiki, Republici Kongo je važan e, znak. Ja mi pozivamo na hitno oslobođenje Iva Makvambale i Freda Baume. Ironično je da je Demokratska republika Kongo da se zove demokratska ako e, se uzme u obzir e, da se sve aktivnosti civilnog društva protiv trenutne vlade e, da se na njih odgovara ovakvim mjerama to se ne može smatrati demokracijom ograničavanje slobode izražavanja i e, prava na e, okupljanje i udruživanje E, dakle situacija izmiče kontroli e, i vodi situaciji sličnoj onoj u Burundiju e, još je više od godinu dana sljedećih izbora u Kongu tako da je potreban daljnja pomoć Europske unije koja će međutim ovisiti o o tome hoće li e, vlada poštivati naše preporuke. Hvala što ste mi se obratili na francuskom. 25 godina diktature, 15 godina građanskog rata koje instrumentaliziraju susjedne zemlje koje žele preuzeti kontrolu nad e, rudnim bogatstvima. Prema UN-u e, postoji dakle nezakonita eksploatacija zlata, slonovača i tako dalje. Dakle, u ovoj zemlji e, civilno društvo igra važnu ulogu, posebno od 2003. godine. Neki su za to platili životom. Isto tako je došlo do represivnih mjera prilikom prosvjeda, e, kada je Jozef Kabila želio izmijeniti izborni zakon kako bi ostao na vlasti. To su prije svega aktivisti civilnog društva iz organizacije Filimbi, ali isto tako i drugi aktivisti za ljudska prava. Eh, Fred Bauma i eh, Yves Mac, su simboli budući da velik broj eh, organizacija s Konga traže njihovo oslobođenje. Europska unija mora poduzeti sve što može kako bi se osiguralo njihovo oslobođenje, ali isto tako je potrebno posredovati na međunarodnoj razini kako bi se postigao inkluzivan i transparentni dijalog prije sljedećih izbora. Mislim da narod Konga to zaslužuje. Hvala. Eh, merci beaucoup, Madame eh, diputado. Hvala eh, lijepa. Riječ sada ima Sljedeći govornik. Hvala lijepa, govorit ću španjolski. Nazivati ovu zemlju demokratskom je e, doista oksimoron e, u ovoj zemlji e, vlada opresivni režim i to se mora glasno reći. Kakvog smisla ima cijela cijelo to licemjerje e, a imamo sporazum iz Kotonua, članke 8, 9 i 26 koji se tamo gotovo nikad ne primjenjuju. Takozvana Demokratska republika Kongo mora od nas dobiti jasnu i kategoričku poruku a ovo što mi radimo je usvajamo rezoluciju koja neće imati nikakve e, rezultate ni posljedice. Mislim da to treba jasno reći, a to je da mi e, zahtjevamo e, ponašanje u skladu sa e, sporazumom iz Kotanua poštivanje ljudskih prava i osim ako se to ne počne radikalno primjenjivati mi ćemo početi primjenjivati sankcije prema člancima 9 i 26 ovo je licemjerje Hvala lijepa. A sada riječ ima na jednu minutu kolega Jozef Weidenholzer. Hvala lijepa. Demokratska republika Kongo je e, zemlja gdje vlada nestabilnost, e, povređuju se ljudska prava o tome smo govorili već i u ovom domu u Svibnju jer je to područje, e, e, konfliktno područje s kojeg mi e, koristimo neke sirovine minerale. Prilikom dodjeljivanja nagrade Saharov dobitnik je dobitnik iz Konga je govorio E, i doživio doista e, veliki aplauz Međutim, evo sad smo u situaciji gdje su ova dvojica aktivista uhićeni, ne samo oni nego i niz drugih, veliki broj drugih. Mi tražimo njihovo opuštanje, tražimo od komisije da izvrši neophodan pritisak, da e, učini sve što je moguće kako bi se sljedeći izbori 2016. održali na miran način. Hvala lijepa. A sad je vrijeme za predstavnike klubova zastupnika u ime kluba zastupnika EPP-a, gospođa zastupnica Marija Arena na jednu minutu, izvolite. Ja bih samo htjela precizirati da nisam iz EPP-a nego SD-a, gospodine predsjedavajući. Ispričavam se onda, ispričavam se. U pravu ste, da, vi ste predstavnica sed Mislim da se ni pučani ne bi složili sa ovakvim predstavljanjem. Hvala, gospodine predsjedavajući. Fred Boma i Yves Makvambali su dva mlada e, državljanina Konga koji se trenutno nalaze u pritvoru u Kinshasi samo zato što su se sastali sa drugim mladim Afrikancima iz nekih drugih afričkih pokreta kako bi se borili za demokraciju i slobodu. Ova dva mlada čovjeka nalaze se u zatvoru Makala nakon što su nekoliko mjeseci proveli u Nacionalnoj obavještajnoj agenciji u njihovim prostorijama. E, POS Postupak je pokrenut, a optužba je da su pokušali ugroziti život predsjednika Kabila samo zato što su se mirno okupili. Ono što mi ovdje u Europi tražimo jest da ih se s mjesta pusti na slobodu, no isto tako tražimo od Demokratske republike Kongo da odbaci sve optužbe kojim se stavljaju na teret i to ne samo njima, nego i pokretima Filimbi i Luča koji su od iznimne važnosti u ovom predizbornom kontekstu koji je vrlo napet i ovi pokreti bi trebali omogućiti da mladi, e, da se čuje njihov glas ako ne želimo da ponovno kaos savlada u Demokratskoj Republici Kongo. Mi moramo podržati ove aktiviste koji se bore za demokraciju. Hvala. Ispričavam se još jedanput E, vi ste da kako vrlo dobro predstavnica kluba zastupnika socijalista i demokrata. Sljedeća govornica je Dana Harancova u ime svog kluba zastupnika na jednu minutu. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Snažno civilno društvo je od bitnog značaja za bilo kakav demokratski proces. U Kongu e, e, organizacije civilnog društva imaju izuzetnu ulogu e, i njihov rad je u interesu građana Konga. Miran civilni angažman nikad ne smije biti kažnjavan. E, Kongo e, ne smije zabranjivati svojim građanima pravo na slobodno izražavanje i živanje. Pokreti omladine sprečavanje aktivnosti jednog pokreta mladih ljudi je osobito uznemiravajuće Iv Makvambala i Fred Bauma i svi drugi politički zatvorenici moraju biti pušteni na slobodu. E, vlasti moraju e, iskoristiti koristi koje mogu imati od aktivnog civilnog društva. Dinamično civilno društvo ne samo e, održava društvo zdravim, nego i pozorava na probleme kad se oni pojave. Vrijeme je da vlasti u Kongu priznaju to kao e, kvalitetu i nešto pozitivno, a ne ka, da to ne smatraju prijetnjom. Hvala lijepa. sada prelazimo na na postupak spontanog javljanja za riječ. Prvi riječ ima Ivan Jakovčić. Možemo se svi pitati, gospodine predsjedavajući,

Hvala. Massimo Castaldo. Prego. Gospodin Massimo Castaldo ima riječ, izvolite. Hvala. Želim vam zahvaliti na e, vašem jeziku, dakle u zamjenu za vaš talijanski. Gospodin Makambala i Bauma, njihova borba mora biti i naša, inače nema smisla dodjeljivati nagrade poput Saharove nagrade kao one Mugove i onda na tome zapraviti. E, 20. je godišnjica genocida u Ruandi i još u brojnim afričkim zemljama događaju se sukobi kao oni u Burundiju. Ta dvojica aktivista, ta dvojica aktivista su uhićena zato jer su oni htjeli iskoristiti svoju slobodu izražavanja i okupljanja. 425 tijela je nađeno u masovnoj grobnici u Fulifuli, a to su vjerojatno drugi mladi i politički aktivisti. Kao što je rekao gospodin Nart, sporazum iz Kotonuja i svi ostali međunarodni sporazumi ne smiju ostati mrtvo slovo na papiru, jer inače zapravo se zavaravamo. Fred Bauma je rekao da ne smijemo nikada prihvatiti da vlak slobode i demokracije u našoj zemlji netko zaustavi. Oni kao mladi građani su se založili za dolazak demokracije u njihovu zemlju i ništa ih ne smije zaustaviti, niti nasumična uhićenja. mi se ne smijemo zaustaviti. Dakle, trebamo podržati demokratsku aktivnost kongolanske mladosti. Hvala. Gospođa Kristina Morvaj ima riječ. Hvala lijepa, riječ ima gospođa Morvaj. Jedan od e, upravo smo sa ali e, oko toga da ste pobrkali jednog zastupnika socijalista sa e, zastupnicima iz EPP-a, ali ono što je bitno je da mi surađujemo. Oba dvije naše stranke misle da se moramo koncentrirati na situaciju u Demokratskoj republici Kongo a u Mađarskoj su e, je policija brutalno e, e, suzbijala demonstracije i to je tada radila socijalistička vlada u Mađarskoj sada je policija odgovara vladi e, narodne stranke u e, Mađarskoj koja pokušava zaštititi svoje prijatelje iz socijalističke stranke. Nema razlika među političarima. Hvala lijepa kolegice Morvaj. Sada u ime Europske komisije povjerenica Malstrom. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Ovo je uistinu jedna vrlo važna rasprava i mi smo čuli jasnu poruku koju ćemo prenijeti visokoj predstavnici. Mi osjećamo da imamo snažnu potporu ovoga doma kako bismo i dalje pozorno pratili slučaj gospodina Makvambalea i gospodina Baume kao i svih ostalih neki od vas su spomenuli da je 30 e, ljudi e, uhičeno u Kinshasi e, i kako bi se ohrabralo mlade ljude Dakle, to je jedna platforma koja omogućuje mladim ljudima da se uključe u procese. Većina njih je puštena, međutim neki su još u pritvoru i neki je e, više od 40 dana bez optužnice i bez pristupa odvjetniku državu nacionalno obavještajna agencije Nakon toga su e, im, su im izrečene optužbe u državnom odvjetništvu. Imamo e, samo neke informacije, međutim možemo zaključiti da su optužbe neproporcionalne i da nisu potkrepljene i da su politički motivirane, vrlo vjerojatno. Nažalost, nije još pronađeno rješenje da se te aktiviste pusti na slobodu. Parlamentarna istraga nije uspjela dokazati da je vođa niti e, sudionici na radionici Filimbija da su bili uključeni u nekakve terorističke aktivnosti. Istovremeno je predsjednik rekao da su oni planirali e, terorističke aktivnosti i e, nasilni otpor, e, nema nikakvih e, dokaza za to, to su prazne izjave. Mi ćemo nastaviti e, budno pratiti danji razvoj događaja, već smo se obratili Ministarstvu pravosuđa i dvije države članice su bile na sudskim postupcima. Države članice i naše delegacije imaju redovne kontakte sa udrugama za ljudska prava i odvjetnicima koji rade na tim predmetima. Osim toga, e, bitno je da e, ljudska prava bude u središtu našeg dijaloga sa DRC-om. To je zemlja koja ima velik broj različitih stranaka, stajališta i aspiracija, što je važnije ove godine više nego ikada da e, se svi osjećaju slobodni da mogu iskazati svoje mišljenje u javnoj raspravi. Poštivanje ljudskih prava, temeljne slobode, ključni su elementi iz sporazuma u Kotonu i to su pitanja koja su isto tako od iznimne važnosti u predizbornom ciklusu do kraja godine. Europska unija želi podržati taj e, proces, ali želimo da se stvore preduvjeti što se tiče proračunskih sredstava, e, rokova i političke klime. U zaključcima vijeća Europska unija je iskazala zabrinutost zbog sužavanja političkog prostora, posebno nakon zbivanja nakon revizije izbornog zakona u siječnju početkom ove godine. Ne može se instrumentalizirati pravosuđe i niti koristiti e, za političke potrebe. Isto tako nas brinu e, arbitrarna uhićenja, pogotovo tamo gdje su uključene obavještajne agencije, isto tako i zastraživanje e, novinara i korištenje neopravdane sile vlasti Konga moraju poduzeti hitne mjere kako bi istra, poveli istragu i kako bi e, pokrenuli kazneni progon. Isto tako se naglašava važnost da postoji političko ozračje u kojem nema napetosti, da se e, zaštiti sloboda izražavanja i pravo oporbe kako bi se postigla i e, neovisnost i nepristranost pravosuđa. Dame i gospode, Europska unija je spremna poduprijeti DFC u jednom istinskom partnerstvu. E, indikativni program u vrijednosti od 20 e, milijardi eura je dokaz naše opredjeljenosti, međutim mi ćemo nastaviti e, ukazivati na probleme u ovim spomenutim slučajevima kao i u drugima. I like say in your language, tak, thank you. thank you Madam Commissioner, dziękuję bardzo otrzymałem siedem... Hvala lijepa. Imamo sedam nacrta rezolucija, kao i obično, e, iz istih